Dobar dan svima. Molim vas da sjednite i pripremite glasačke kartice. E, jer ćemo početi s popodnevnom sesijom. Jeste li spremni? Pretpostavljam da jeste. Imamo prijedlog za uredbu postojani organski onečišćivači Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 28 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 31 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, amandman 3 za, protiv, suzdržani. Usvojeno 4 za, protiv, suzdržani provjera e, imamo drugačiji sastav od jutros moram e, provjeravati da vidim gdje smo zatvaram glasanje odbijeno Amandma 32 za protiv suzdržani usvojeno 33 za protiv suzdržani usvojeno 34 za protiv suzdržani usvojeno 5 za protiv suzdržani usvojeno 35 za protiv suzdržani usvojeno kompromis 3 za protiv suzdržani usvojeno 39 za protiv suzdržani odbijeno 40 i 41 za protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasanje. Usvojeno. Šest za, protiv, suzdržani, Alde, niste mi ništa pokazali. Za, vi ste za, usvojeno. 42, za. Protiv, suzdržani, usvojeno. 44, za. Protiv, suzdržani, usvojeno. 46, za. Protiv, suzdržani, odbijeno. 47. Otvaram glasanje. Imali smo SID i EPP koji su bili protiv. Niste gledali, zatvorom glasanje. Odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 50 za, protiv, suzdržani usvojeno. Sedam. Imamo usmeni amandman. Mi smo vam ga poslali. Ima li onih koji se protive ovome? Šest, sedam protiv. Ne možemo glasati o tome. Amandman 7. Bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv suzdržan, usvojeno. Amandman 8 za, protiv suzdržani usvojeno. 9 za, protiv suzdržani usvojeno. 10 za, protiv suzdržani usvojeno. 53 za, protiv suzdržani odbijeno. 54 za protiv suzdržani odbijeno 11 za protiv suzdržano usvojeno 56 za protiv suzdržani odbijeno 12 e, za protiv suzdržani odbijeno 13 za protiv suzdržani odbijeno 14 za želite provjeru 13 vrlo rado. Otvaram glasanje. EPP i SID su glasali protiv. Odbijeno. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 14 za. Protiv suzdržani usvojeno 15, za protiv suzdržani usvojeno 16 i 17 za, protiv suzdržani usvojeno, a jedan za protiv suzdržani usvojeno, 18 za protiv suzdržani provjera. 18. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Jedan za a moramo ići na 19. 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 za, provjera 20. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 24 za, protiv, suzdržano, odbijeno. E, konačno glasanje, elektronički glasamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sljedeći, sljedeće. Glasamo sada o promicenje prometnih vozila koje su čista i učinkovita. Kompromis jedan za, protiv suzdržano, usvojeno. 150 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 151, 152, 127 za, protiv, suzdržani odbijeno, 154 za, protiv, suzdržani usvojeno. 28 prvi dio za, protiv, suzdržani usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani provjera drugi dio otvaram glasanje zatvaram ga odbijeno 155 za protiv suzdržani odbijeno 156 za protiv suzdržani odbijeno 157 za protiv, suzdržani, odbijeno. 158 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Tran 29 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, e, drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 8 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 3 za. Protiv. Usvojeno. 156 za protiv odbijeno 167 e, za protiv suzdržani provjera. Mislim da je odbijeno. Od, e, zatvaram glasanje. Odbijeno. 168 za, protiv suzdržani odbijeno. 169 za, mm, od, usvojeno. Idemo na stranicu 12. Kompromis 1 za, protiv suzdržani usvojeno. Tran 40 za, Tran 40 za, protiv suzdržani odbijeno. 23 i 233 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 236 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 241 e, za, protiv, suzdržani, provjera. 241. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Tran 41 i 242 za, protiv, suzdržani usvojeno, 244 za, protiv, suzdržani odbijeno, 251 za, protiv, suzdržani odbijeno 2.45 i 2.49 za protiv suzdržani usvojeno 250 pa otpada 246 za protiv suzdržani odbijeno e, tran 43 za protiv suzdržani usvojeno 252. Jel to otpalo ili ne? Dvjesto za protiv suzdržani usvojeno Kropromis četiri za protiv suzdržani usvojeno stranica osamnaest 280 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 281 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Tran 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 281 provjera. Otvaramo glasanje za 281. Usvojeno. Što sam rekla bila? Molim, pomozite mi. Svi su glasali osim ECR-a. U redu. Možda idem prebrzo. Tran 49. Za. Protiv suzdržani. Usvojeno ovo, otpada tran 50 za, protiv suzdržani usvojeno, 286 za, protiv suzdržani odbijeno, 287 i 288 za, protiv suzdržani provjera glasate drugačije. Je to namjerno, Ivo? Je li to namjerno? Zatvaram glasanje. E, klub je rekao da se glasa protiv. Gledam. Usvojeno. Gospodin Lize, kako glasa vaš klub? Ne vidim ko kako glasa. Kompromis šest. Šest za. Kompromis šest za, protiv suzdržani usvojeno sedam za, protiv suzdržani odbijeno. Provjera kompromis 7. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 5. Malo smo ovdje zbunjeni. Kompromis 5. Ko je za? protiv, suzdržani, provjera. Ovdje imamo drugačiji sastav. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Odbijeno. U redu, više posla, više amandmana.

Imate pravo. E, vrlo dobro, Renate. Uzevši to u obzor, e, idemo na stranicu 26. Izgleda da je tako. Trideset četiri i trideset pet. Ko je za? 34, 35 protiv suzdržane odbijeno, 32 za, protiv suzdržani odbijeno, 33 za, protiv suzdržani odbijeno, tran 1 za, protiv suzdržani odbijeno, 37 za, protiv suzdržani. Provjera 37. Zatvaram glasanje, zatvaram ga. Odbijeno. 38, 39 za. Protiv suzdržani uzvojeno 40 za, protiv suzdržani odbijeno. Tran 2 za, protiv suzdržani usvojeno 41 za, protiv suzdržani odbijeno. Tran 3 za, protiv suzdržani usvojeno. Tran četiri e, Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Zatvoram glasanje. Usvojeno. Dakle, e, Tran 4, e, drugi dio, ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani odbijeno. 48 za, protiv, suzdržani usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani usvojeno. 50 za, protiv suzdržani odbijeno, 51 i 52 za, protiv suzdržani odbijeno, 53 za, protiv suzdržani odbijeno, tran 6 za, protiv suzdržani usvojeno, tran 7 za, protiv suzdržani. Nisam vidjela guje. Tran 7 za, usvojeno. Tran 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 56 i Tran 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tran 9.5 je prvi dio. Ne, to otpada. E, Tram 9, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 63 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Tran 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 64 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Tran 13 dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 69 za, 67 provjera. Zatvaram glasanje. E, imala sam sreću. Odbijeno je. Nisam vidjela guje. Niste digli ruku. 69. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 1 i 72 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 73 za, protiv, suzdržani. Otpada? Ne, to isti su. To bilo na drugoj stranici. 74. četiri za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sedam za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 78. Prvi dio. Za. 78. Prvi dio za. Protiv suzdržani odbijeno. Drugi dio za. otpada 79. Prvi dio 79, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani. Provjera. Usvojeno. 79, drugi dio za, protiv, Suzdržani. Provjera. Zatvaram glasanje. Zatvoreno glasanje. Otpada. Mm. Neki ljudi nisu glasali. Vidimo o njihove kartice ovdje. Amandman 3 za. Protiv. 3 otpada. Amandman 4 i 92 za. 4,92 za, protiv, suzdržani odbijeno. Tran 16 za, protiv, suzdržani. Glasamo elektronički. Alde, znate da ste glasali protiv. Tran 16. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Zaklela bih se da ste digli ruku protiv. Devedeset četiri za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Tran 11 za protiv, suzdržani usvojeno. Tran 10 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Tran 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 100 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. To je od treći ovakav rezultat u ovom izvješću. To Sto četiri za, protiv, suzdržani, usvojeno, 99 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 105 za, protiv provjera Zatvaram glasanje. Usvojeno. Tran 18 za. Protiv. Suzdržani usvojeno 106 za protiv suzdržani odbijeno 109 109 za protiv suzdržani provjera provjera 109 Zatvaram glasanje. Usvojeno. Tram 19 za, protiv, suzdržani usvojeno. Tran 20 za, Tran 20. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 115 za, protiv suzdržani usvojeno, 116 za, protiv suzdržani odbijeno, 118 i 119 za, protiv suzdržani odbijeno, 122 za, protiv suzdržani usvojeno, 123 za i 128 za, protiv suzdržani usvojeno 10 za protiv suzdržani usvojeno 125 10 je usvojeno ne Sto dvadeset šest i sto dvadeset sedam za, protiv, suzdržani, usvojeno. 129 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 131 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 133 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tran 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 136 i tran 24 za, protiv suzdržani usvojeno. 100, 141 za, protiv suzdržani odbijeno. Tran 23 za, protiv suzdržani odbijeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 148 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 140, 148 provjera. Otvaram glasanje. Vi ste dikli ruku za četiri. E, glasali ste za. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 149. Tko je za? Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dran 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje. Elektronički glasamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Buona Stefan. Okay, now we vote on uh, alignment of reporting. Evo, sad idemo na usklađivanje izvješćivanja o okolišu i krećemo od Agri 6. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. The vote is closed. Zatvaramo i usvaja se. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se sedam. Za, protiv, suzdržani, usvaja se osam. I agri sedam. Za, protiv, suzdržani, usvaja se devet. Za, protiv, suzdržani, usvaja se tri Za, protiv, suzdržani, provjera. The vote is Otvaram glasovanje. And Zatvaram. Odbija se. Juri četiri, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri šest, za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri osam, za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 Juri 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Juri osam, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 12 za, protiv, suzdržani, SID, niste ništa pokazali. juri 12 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 53 juri 16 e, za. Protiv. Suzdržani odbija se. 55 za. Protiv. Suzdržani provjera za 55. The vote is open. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvaja se. 58. Za protiv suzdržani. Usvaja se. Agri 14 za, protiv suzdržani odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Juri 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 61 i Agri 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20, juri 22 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Juri 23. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 67. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68. Sa agri 16. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 69. Agri 17. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Juri 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Juri 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 dva, eh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo na 22. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 71. I usmeni amandman zelenih. protiv li se tko? Ako ne, onda idemo glasovati za protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. Juri 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Juri 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 i 73 uz Juri 31 za, protiv suzdržani usvaja se. 74 Juri 32 za, protiv suzdržani provjera. Otvaram. Zatvaram. Usvaja Agri 19 in favor. Agri 19 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Agri 20 za, protiv, suzdržani. Provjeram. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Juri 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, provjera. Zatvaramo. Usvaja se. Juri 34 za, protiv, suzdržani, Odbija se 35, juri 35 za protiv, suzdržani. Ne znam. Elektronička provjera. Yeah. It's closed. Zatvoram. Usvaja se. Uh, confusing me in front of... Uh, no. Juri 36, who is in favor? Juri 36, za. Ne, 35 je odglasano, 36. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 uz Agri 21, za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 25 i 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 38 za, protiv, suzdržani, elektronički provjeravamo. Juri 38. Juri 38. Zatvaramo. Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv suzdržani. Usvaja se 27 i 22 za, protiv suzdržani. Alde? Vi ste za, usvaja se. 79 i Juri 40 za, protiv suzdržani, usvaja se. Ovo se ne razmatra. 80 i Juri 41. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Jur 1. U dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jur 1. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 i agri 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se. 34 za protiv suzdržani odbija se. 35 za protiv suzdržani odbija se. 36 za protiv suzdržani usvaja se. 3 za protiv suzdržani odbija se. 37 za protiv suzdržani, odbija se 38 i juri 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za, protiv, usvaja se agri 5, 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje. Otvaram. And it is closed. Zatvaram završno glasovanje. Usvaja se. Is different. <laughs> okay. Um, now we are voting on the resolution for COP24. Uh, odluka uh, COP34, amandman 20 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 26 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv suzdržani, usvaja se Usvaja se amandman 33 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 34 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 35 za, protiv, suzdržani. Odbija se 36 za, protiv, suzdržani. Odbija se 37 za, protiv, suzdržani. Odbija se kompromis 4 za, protiv, suzdržani. Usvaja se Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaramo. Zatvaramo. Usvaja se. Now we vote on amend... Sada glasamo za amandman 46. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 57 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. The vote is open. Otvaram glasovanje za drugi dio. Zatvaram. Odbija se. Barem dva kluba bila su protiv. Where is 36? Ah, -hmm. yeah, the next page. 61. 61. Amendment 61. Who is in favor? 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje, zatvaram. Usvaja se 66 za. Za. Nitko. Ili skoro nitko. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 67 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 68 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 6 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, Usvaja se 87 za protiv suzdržani odbija se 88 za protiv suzdržani odbija se 89 za protiv suzdržani odbija se kompromis 8 za protiv suzdržani usvaja se 94 za protiv suzdržani usvaja se 38 za protiv suzdržani Usvaja se 95 za protiv suzdržani. Odbija se 96 za protiv suzdržani. Usvaja se 97 za protiv suzdržani. Usvojeno 98 za protiv suzdržani. Odbija se 99 za protiv suzdržani. Usvaja se 100 za protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. I usvaja se. 103. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se 110 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 111 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 113 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 114 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 115 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se 121 za, protiv, suzdržani, odbija se 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se 133 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se 125 za, protiv, suzdržani, odbija se 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 316 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deve amandmani, stavak prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se drugi stavak. Za, protiv, suzdržani, usvaja se Četvrti stavak za, protiv, suzdržani. Provjera. Zatvaram. Usvaja se. Stavak peti za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Zatvoren. Usvaja se. Stavak šesti za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Sedmi. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Osmi. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Deveti u dva dijela. Prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaramo. Usvaja se. Stavak deseti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 za, protiv, suzdržani, usvaja se dva. za, protiv, suzdržani, provjera za dva. Otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, usvaja se četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se pet za, protiv, suzdržani, usvaja se šest za, protiv, suzdržani, odbija se, kompromis jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se osam u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za,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 protiv, suzdržani, odvija se. 18 za, protiv, suzdržani, odvija se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Opet 9 o uvodnoj izjavi A. Za, <clears throat> protiv, EPP, jeste li vi za ili protiv?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 Zatvaramo. Usvaja se. I konačno završno glasovanje elektroničko o rezoluciji. And the vote is closed. And it is adopted. Zatvaram i usvojeno je. How many?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 istraživanje i inovacije, te o pravila za sudjelovanje i širenje rezultata. Amandman 78 za, protiv, suzdržani odbija se. 79 za, protiv, suzdržani odbija se. 80 za, protiv, suzdržani usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani usvaja se. 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 ima usmeni amandman zelenih. Protiv li se itko tom usmenom amandmanu? Ako ne, onda glasujemo sa usmenim amandmanom. 112 za, protiv, suzdržani odbija se. 205, ista stvar, usmeni amandman. Ima li protivnika usmenom amandmanu? Ne. Zajedno 205 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani usvaja se. 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sranica 11. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Otvoram glasovanje. And it is then close. Zatvaram. Usvaja se. 193 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 194 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 195 za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Provjera. And it's closed. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 196 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 17 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 197 za protiv, suzdržani, usvaja se. 198 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 199 za, protiv, suzdržani, odbija se. 200 za, protiv, suzdržani, odbija se. 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 203 za, protiv, provjera. Usvaja se. 204 za, protiv, suzdržani, odbija se. 207 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 212 za, protiv, suzdržani, odbija se. 213 i 214 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 215 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 217 za, protiv, suzdržani, odbija se. 219 za, protiv, suzdržani, odbija se. 220 za, protiv, suzdržani, odbija se. 221 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, Protiv? Provjera. The vote is open and it is closed. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 223 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, provjera. 27 and closed. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 225 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 226 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 227 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 228 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 230 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 231 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 234 za, protiv, suzdržani, odbija se. 235 za, protiv, suzdržani, provjera. The vote is open and it's closed. And it is adopted. Zatvaram glasovanje, usvaja se. 236 za, protiv, suzdržani, odbija se. 237 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 238 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 239 in favor. 239 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 240 i 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 242 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 243 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 244 za, protiv, provjera 244. And is closed. Zatvoram glasovanje. Usvoja se. 245. Hmm? Who is in favor? 245. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 1. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, nemam pojma. 39 za, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, pučani su protiv, ne, za, onda usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani odbija se. 61 za, protiv, suzdržani odbija se. 5 za, protiv, suzdržani usvaja se. 62 za, protiv, 62 za, protiv, suzdržani usvaja se. Posljednja stranica, kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, provjera. The vote is closed. And it is a... Zatvaram glasovanje. Usvaja se 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Završno glasovanje elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. And it is closed. Usvaja se. A sada prijedlog odluke o uspostavi posebnog da, o uspostavi posebnog programa za provedbu obzora Europa, okvirnog programa za istraživanja i inovacije. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Page 4, compromise 3 in favor. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 88 za, protiv, suzdržani odbija se, 89 za, protiv, suzdržani usvaja se, 90 za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis 4 za, protiv, suzdržani usvaja se, 92 za, protiv, suzdržani odbija se, 95 za, protiv, suzdržani usvaja se, 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Usvaja se. 15 za. Protiv suzdržani odbija se. 16 za. Protiv suzdržani usvaja se. 117 za. Protiv suzdržani odbija se. 119 za. Protiv suzdržani odbija se. 18 e, za. Protiv suzdržani usvaja se. 120 za. Protiv suzdržani usvaja se. 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 125 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 za, protiv, ili se ne razmatra. Ne razmatra se. Onda 18 za, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 146 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 157 za, protiv, suzdržani, odbija se, 158 za, protiv, Provjera. Check 158. Ah, I was tricked. It's adopted. Thank you very much. Usvaja se, hvala. 27 za, protiv, suzdržani. Usvaja se, 161 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 163 i 164 za, ili je to isto? Protiv. Odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 165 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 166 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 167 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 168 za, protiv, suzdržani, odbija se. 169 za, protiv, suzdržani, odbija se. 170 za, protiv, suzdržani, odbija se. 172 od dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 173 za, protiv, suzdržani, odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. 176 za, protiv, suzdržani, odbija se. 177 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 180 za, protiv, pučani, za, dakle usvaja se 34 za, protiv suzdržani. Usvaja se 36 za, protiv suzdržani, usvaja se. 181 za, protiv suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv suzdržani, usvaja se. 186 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 187 za, protiv, suzdržani, odbija se. 188 za, protiv, suzdržani, odbija se. 189 za, protiv, suzdržani, odbija se. 190 za, protiv, suzdržani, odbija se. 191 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 192 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 193 za, protiv, suzdržani, odbija se. 194 za, protiv, provjera. The vote is closed. It is adopted. 40. Usvaja se 40 za, protiv, suzdržani, Usvaja se 41 za, protiv, suzdržani. Usvaja se, hvala. 195 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 196 za, protiv, suzdržani. Odbija se 197 za, protiv, suzdržani. Suzdržani, protiv, suzdržani. Odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 198 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 43 za, protiv, suzdržani, Alde za, usvojeno, 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 201 i 202 i 203 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 204 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 205 za, protiv, suzdržani odbijeno 14 za protiv usvojeno 206 e, za protiv suzdržani odbijeno 207 za protiv suzdržani odbijeno 208 za protiv suzdržani usvojeno 46 za protiv suzdržani usvojeno 209 za protiv suzdržani usvojeno 210 za protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 211 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 212 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 213 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 214 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 215 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 216 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 217 u dva dijela. Prvi dio tko je za, suzdržani, odbijeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 218 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 219 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 220 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 221 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 222 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 223 za, protiv suzdržani usvojeno. 224 za protiv suzdržani usvojeno. 227 za protiv suzdržani ne znam. Tko je za? 227. Usvojeno. 228 za, protiv suzdržani. Usvojeno. 229 za, protiv suzdržani odbijeno 230 za protiv suzdržani odbijeno 231 za protiv suzdržani odbijeno 233 za protiv suzdržani odbijeno kompromis 1 za protiv suzdržani usvojeno 56 za protiv suzdržani usvojeno 57 za protiv, suzdržani, odbijeno. 58 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržano, usvojeni. E, konačno glasanje elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Cijenim dio sa kompromisima. A sada e, odluka vijeća e, e, sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana. Amandman 1. Elektronički ćemo provjeriti. otvaram glasanje. Amandman 1. Zatvaram glasanje. Usvojeno nacrt mišljenja kako je izmijenjen. Elektronički glasamo. Otvaram glasanje. Zatvaram ga usvojeno. A sada imamo prijedlog e, odluka vijeća ekonomsko partnerstvo između EU-a i Japana. Amandman 1 za, protiv suzdržane odbijeno. 2 za, protiv suzdržani odbijeno. 3 za, protiv suzdržani odbijeno. 4 za, protiv suzdržani odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 17 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 18 za, protiv, suzdržani, odbijeno 19 za protiv suzdržani odbijeno 21 za protiv suzdržano odbijeno 22 suzdržani e, odbijeno 23 za protiv suzdržani odbijeno 24 e, protiv suzdržani odbijeno konačno glasanje elektronički glasamo otvaram glasanje odbijeno. A sada e, e, trgovinski sporazum između EU-a i Kolumbije i Perua. Amandman 1. E, povučen amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 8 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 13 za, protiv suzdržani odbijeno, 14 za, protiv suzdržani odbijeno, 15 za, protiv suzdržani odbijeno, 18 za, protiv suzdržani odbijeno, 17 za, protiv suzdržani odbijeno, 16 za, protiv suzdržani odbijeno, 19 za, protiv suzdržana odbijeno, 20 za, protiv suzdržani odbijeno. 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, konačno glasanje elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje odbijeno. E, gospođa Mala ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. E, e, e ova litanija odbijeno, odbijeno, odbijeno, to je primjenjena demokracija. jako je šteta, to je evaluacija provedbe E, imali smo tri izvještaja komisije koje pokazuju da rezultati e, nisu ispunili očekivanja, naročito e, poglavlje 9 trgovina i održivi razvoj. ove se zemlje nalaze u destabiliziranoj situaciji. Morali bismo dati mišljenje komisiji. Međutim, razum nije uvek dio politike. Ovo je moj treći izvještaj u više e, u manje od jednog e, tjedna koji je odbijen. E, I, međutim, ovaj će se prijedlog naći na stolu sljedeće godine u srpnju. Ovo zaključuje naš današnji sastanak. E, sutra se sastajemo u 9 sati. Želim vam ugodno večer.